Right, good morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Čini mi se da akustika nije najbolja. Drage kolege, kao što smo već primijetili, akustika u ovoj prostoriji nije najbolja, pa vas molim da svoje važne razgovore nastaviti vani, a mi ćemo započeti s našim sastankom. Otvaramo ovaj zajednički sastanak odbora AFET AFKO. E, dolazimo do točke broj 1, odobrenje zapisnika, sastanka s 15. prosinca. Nema komentara. Onda idemo na drugu e, točku, usvajanje dnevnog reda. Ima li komentara? Očito nema. Zatim točka broj 3. E, ustavne pravne institucionalne implikacije, posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike, mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor. Dogovorili smo da ću ja u ime oba odbora voditi ovo glasovanje. Želi li nešto, netko nešto reći, gospodine Fleckenstein? Hvala. Evo, pokušao sam svima udovoljiti, ali mi se dogodila, e, dogodila mi se tu jedna glupost, zato povlačim usmeni amandman 196. Hvala gospodine Fleckenstein. On povlači dakle svoj usmeni amandman 196. Sada dajem riječ e, potpredsjedniku AFKO, gospodin Sila Pereira, jeste tu? Želite li nešto reći kolegama? Izvolite. Zahvaljujem. Ispričavam se što malo kasnim. Želim vam svima poželjeti dobrodošlicu i reći koliko je važno ovo pitanje svi znamo izazove s kojima je Europska unija suočena u ovom području. I drago mi je da imamo ovu priliku što smo ovdje danas zajedno i što možemo zajednički donijeti ove odluke o budućnosti Europske unije. Hvala vam. Hvala su predsjedatelju također izražavam zahvalnost izvjestiteljima i odborima na izvrsnom e, poslu. Da li e, su izvjestitelji žele nešto reći Mihael Galer ili Esteban Pons? Ne. Dobro, onda ako se slažete počet ćemo s glasovanjem. Planiramo završiti s glasovanjem u 9.45. Imamo dakle 35 minuta vremena za glasovanje na koncentrirani način. Kompromis 7 za protiv suzdržani usvaja se. Dolazimo na amandman 141 za protiv suzdržani odbija se. 142 za, protiv, suzdržani, odbija se 143 za, protiv, suzdržani, odbija se 144 za, protiv, suzdržani, odbija se 145 za, protiv, suzdržani, odbija se 146 za, protiv, suzdržani, odbija se 147 za, protiv, suzdržani. Mislim da trebamo provjeriti ovaj 147. Zašto ovo ne funkcionira? Otvaram glasovanje. Meni govori da je greška identifikacijske isprave. need more intelligence. Okay. Što je potrebno više inteligencije. Zatvaram glasovanje. 63 kolege. Usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani. Odvija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Sada smo na kompromisu 9 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Kompromis 9. Zatvaram glasovanje. Jasna većina je za. kompromis 9, dakle to je bio. Idemo sada na 170, 171, 2 i 3 za, protiv, suzdržani. Odbija se 174 za, protiv, suzdržani. Odbija se 175 za, protiv, suzdržani. Odbija se 177 za, protiv, suzdržani, odbija se 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 178, 9 i 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Nisam siguran za ovaj. Zatvaram glasovanje. Izvrsno. Kompromis 10 se usvaja Zatim smo na 189, 90, 91, 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se. 194 za, protiv, suzdržani, odbija se. 195 za, protiv, suzdržani, odbija se. 196 je povučen. Samo glasujemo u dijelu 1. Je li tako? Dio 1. Počet ćemo sa dijelom 1. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ću. Dio 1. glasujemo o 196 dio 1. Bez usmenog amandmana koji je povučen. Znamo što radimo ovdje. Hvala vam na svim savjetima, ali mi smo dobro obavješteni. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim dolazimo na dijela 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 197, 98, 99, 200 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 203 za, protiv, suzdržani, odbija se. 204 za, protiv, suzdržani, odbija se 205 za, protiv, suzdržani, usvaja se 206 za, protiv, suzdržani, odbija se 207 za, protiv, suzdržani, usvaja se 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do kompromisa 12 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 232 za protiv suzdržani usvaja se. 100, 233 za protiv suzdržani odbija se. 234 za protiv, suzdržani, odbija se 235 za, protiv, suzdržani, odbija se 236 za, protiv, suzdržani, odbija se 237, 238 za, protiv, suzdržani, odbija se 239 za, protiv, suzdržani, odbija se 240 za, protiv, suzdržani, odbija se 241 za, protiv, suzdržani, odbija se 242 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 13 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 260. Amandman 260. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 261 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ću. 261. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 68 kolega je sada ovdje i to je odbijeno. 262 za, protiv, suzdržani, odbija se 263 za. Šta je to bilo? Dvjesto 263 se ne razmatra. Hvala vam što ste mi to rekli. 264 za protiv suzdržani odbija se 265 za protiv suzdržani odbija se 266 za protiv suzdržani odbija se 267 za protiv suzdržani Odbija se 268 za, protiv, suzdržani, odbija, eh, odbija se. 269 za, protiv, suzdržani, odbija se. 270 za. Što je to bilo? 269? Dobro, provjerit ćemo. 269. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. To je sada jasno, mislim. 270, gospodin Lanjen, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 271, molim. Da, ispričavam se. Ovo se ne razmatra. Onda idemo na 273. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 277 za, protiv, suzdržani, odbija se. 278 za, protiv, suzdržani, odbija se. 279 i 280 za, protiv, suzdržani, odbija se. 281 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. 281. Otvoren glasovanje. Zatvoram glasovanje. To je jasno odbijeno. 282 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 283 za, protiv, suzdržani, odbija se. 284 za, protiv, suzdržani, odbija se. 285 i 286 e, povučeni, 287 za, protiv, suzdržani, odbija se. 288 za, protiv, suzdržani, odbija se. 289, 290 za, protiv, suzdržani, odbija se. 291 ne, jasno je bilo. 289, 290 je bilo jasno, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. U međuvremenu, drago mi je vidjeti, danas je sada 70 e, zatvoran glasovanje, 58 prema 12, je li to dovoljno jasno? Gdje smo sada? 291 za, protiv, suzdržani, odbija se 2, 9, 2, 3 i 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 295 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 14 za protiv suzdržani. To je usvojeno. Već smo na amandmanu 303. Za, protiv, suzdržani, odbija se 304 za, protiv, suzdržani, odbija se 305 za, protiv, suzdržani, odbija se. 306 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim smo na 324 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Kompromis 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jasna većina. Kompromis 32 je usvojen. Idemo na 338. Tri, tri, osam, za, protiv, suzdržani, odbija se. 339 za, protiv, suzdržani, odbija se. 340 za, protiv, suzdržani, odbija se. 341 za, protiv, suzdržani, odbija se. 342 za, protiv, suzdržani, odbija se. 343 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojio se. Sad smo na 358 i 359. Za, protiv, suzdržani odbija se. 360 za, protiv, suzdržani odbija se. 363 za, protiv, suzdržani odbija se. 365 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E sad smo na 375 za, protiv, suzdržani, odbija se 376 za, protiv, suzdržani, odbija se 377 za, protiv, suzdržani, odbija se 378 za, protiv, suzdržani, odbija se 378, želite da provjerimo, može, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 39 prema 30. Usvaja se. Gdje smo sada? Znači, ovaj se ne razmatra, znači 379 je sljedeći. 379 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 3,80 za protiv suzdržani. Odbija se. 381 za protiv suzdržani. Odbija se. 382, 34 za protiv suzdržani. Odbija se. 386 za protiv suzdržani. Odbija se. 387 za, protiv. Koji se ne razmatra? 19 smo usvojili. Kompromis 19 smo usvojili. Znači, ispričavam se, gdje smo sada? Wait a moment, we've got uh, Pričekajte trenutak, malo smo se ovdje zbunili. So, okay, we are now at amendment 404 and 405 from Mr. Amendment 404 i 405, tu smo. Ko je za, ko je protiv, suzdržani, odbija se. 406 za, protiv, suzdržani, odbija se. 407 za, protiv, suzdržani, odbija se odbija se. 408 za, protiv, suzdržani, odbija se. 409 za, protiv, suzdržani, odbija se. 410 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 411 za, 410 Aha, to je bilo usvojeno, znači sada idemo na 413. i Duran za, protiv, suzdržani, odbija se. 414 za, protiv, suzdržani, odbija se. 415 za, protiv, suzdržani, odbija se. 416 za, protiv, suzdržani, odbija se. 417 za, e, aha, ne, 14 je bilo usvojeno. Dolazimo do kompromisa 20. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Ja mislim da je to usvojeno. Hoćemo li provjeriti? A očito je bilo dobro. Kompromis 20 se usvaja. Dolazimo na kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Znači dolazimo do amandmana 436 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 437 za, protiv, suzdržani, odbija se. 438 za, protiv suzdržani odbija se, 439 za protiv suzdržani odbija se, 440 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 22 koje je za protiv suzdržani usvaja se. 442 za protiv, suzdržani, usvaja se. pet za, protiv, suzdržani, odbija se. šest za, protiv, suzdržani, odbija se. sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. osam za, protiv, suzdržani, odbija se. devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbija se 450 za, protiv suzdržani. Odbija se 451 za, protiv suzdržani. Odbija se 452 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 454 za, protiv suzdržani. Usvaja se. 455 za protiv suzdržani odbija se 456 za protiv suzdržani odbija se 457 za protiv suzdržani usvaja se kompromis 23 za protiv suzdržani usvaja se zatim dolazimo na Amandman 458 za. Ko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Sada smo na uvodnim izjavama. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dolazimo do amandmana 22 i to e, glasovanje po dijelovima koje je zahtjevao EPP, dio 1 za protiv suzdržani usvaja se, dio 2 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 23 za protiv suzdržani provjerit ćemo ga da kako bismo ostali budni. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 48 prema 12. Amandman 24. Tu je zatražen e, usmeni amandman su izvjestitelja. Jel o tome glasujemo? Da. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. To znači da smo na amandmanu 45 za, protiv, suzdržani, odbija se 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo do amandmana 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 i 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, ne, ne, ne, taj se ne razmatra. 78 gospodin gospodine Deus, za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se 87 za, protiv, suzdržani, odbija se 88 za, protiv, suzdržani, odbija se 89, 90 za, protiv, suzdržani, odbija se 91 za, protiv, suzdržani, odbija se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 protiv suzdržani odbija se 103 za protiv suzdržani odbija se 104 za protiv suzdržani odbija se 105 za protiv suzdržani odbija se 106 za protiv suzdržani odbija se 107 za protiv suzdržani odbija se 108 za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 je usvojen. Dolazimo dakle na 110, koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, odbija se 112 za, protiv, suzdržani, odbija se 113 za, protiv, suzdržani, odbija se 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dolazimo 122 za, protiv, suzdržani, odbija se 123 za, protiv, suzdržani. Provjerimo to, 123. Otvaram glasovanje. Dvoje kolega ne žele sudjelovati. Zatvaram glasovanje. To je odbijeno. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se 125 za, protiv, suzdržani, odbija se 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se 127 za, protiv suzdržani, usvaja se 128 za, protiv suzdržani, usvaja se 129 za, protiv suzdržani, usvaja se 130 za, protiv suzdržani, usvaja se. Dolazimo do citata za, e, protiv, suzdržani, usvaja se. dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj tri e, za, protiv, usvaja se. četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. pet za, protiv, suzdržani, odbija se. šest za, protiv, suzdržani, provjerimo to šest. Vote open. Otvaram glasovanje. Svi su tu, dobro. Jasno je usvojeno. Sedam za, protiv, suzdržani odbija se. Osam za, protiv, suzdržani odbija se. Trebamo li glasovati o ovome? Gdje smo sada? Paragraf 6, mišljenje. Ko je za, protiv, suzdržani? Provjerit ću. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje to je usvojeno. Ako sam dobro shvatio, došli smo do završnog glasovanja o izvješću sa amandmanima. To je zapravo elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Svih 70. Čestitam, ovo izvješće je usvojeno. Point of Oprostite, gospođo Lusing, pitanje poslovnika. Želim samo reći da smo predali izvješće i poslali ga tajništvu. E, u redu, hvala. Želi li netko još nešto dodati? Ne. Onda zahvaljujem kolegama iz AFKO-a što su nam se pridružili. Hvala na sudjelovanju.